Već je 3 sata i 10 minuta, dakle vrijeme je da započnemo s radom. Želim vas sve pozdraviti i poželiti dobrodošlicu, barem onim zastupnicima koji stignu na vrijeme na današnji sastanak eh, odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Prelazimo na točku, započnemo s točkom prvom dnevnog reda. imate li komentara? Ne, ukoliko ne, onda možemo smatrati dnevni red usvojenim. Nema obavijesti s moje strane. Dakle, možemo odmah prijeći na točku treću. Dakle, kratko izvješće o službenom putovanju odbora AFET eh, u Norveškoj eh, od prije dva tjedna. Bilo nas je ukupno 11. Iz Afreda Kristijan Dan Preda, kolega Franzulika, Nina Gil, kolega Kan, i Javier Nart. Tu smo imali troje kolega iz odbora, pod odbora Sede, Zdrojevski, Gomeš i Pajt. Zatim tu je bila i predsjednik delegacija za zemlje, među kojima i Norveška i kolega iz ECR-a bio s nama. Cilj je bio dakle, da dodatno unaprijedimo odnose Europske unije i Norveške, osobito na polju političkih odnosa, sigurnosti i obrane. Imali smo čitav niz sastanaka na visokoj razini, među kojima i jedan s ministrom vanjskih poslova, ministrom obrane i ravnateljem obaveštajne službe Norveške. Zatim smo imali duboki dijalog e, na e, terenskim sastancima i popratne sastanke sa e, predstavnicima NATO-a u Bordeauxu i Norveškom institutu Zatim smo imali isto tako i susret na ledolomcu na, i na najvećoj kopnenoj e, nadzornoj stanci. Također smo imali sastanak sa sveučilištarcima, studentima u Smolvadu. Dopustite doista da zahvalim norveškom predstavništvu ovdje u Briselu, norveškim ovoj vladi koja je organizirala odličan program u suradnji sa tajništvom AFETA. Mislim da mogu reći u ime svih naših kolega da smo teško ikad imali tako dobru misiju kao što je to bio slučaj u Norveškoj. To je bio izvrsno obavljen posao i doista se nadam da ćemo jednog dana moći vama uzvratiti na tome s obzirom na e, nevjerojatno dobrodošlicu koju su nam pružili dvije Norvežani. Također se ovdje radi da se, jasno je da se ne putuje samo u prijestolnice kada obilazimo neku zemlju. A ovaj put smo doista puno više naučili Norveškoj. E, zahvaljujući tome što smo obišli jedinstvena mjesta kao što je Spitsberg Svalbard ponedjeljak 27.8. E, objavljen je dokumentacija o tome i eto, za sad toliko o tome. Sada bih predao riječ drugim kolegama koji će također nešto reći i još jednom e, osobito želim pozdraviti stalne predstavnike Norveške. Dakle, tko sada želi dati svoj doprinos? Ana Gomeš, izvolite. Hvala vam predsjedniče, u potpunosti se slažem s vama kada ste kažete da se ovdje radilo o odličnom posjetu i zahvaljujem našim norveškim domaćinima. Doista se radilo o jako zanimljivom posjetu e, koji je u svakom pogledu prevazišao moja očekivanja, osobito zbog velikog potencijala koji vidim u mogućoj suradnji između Europske unije i Norveške. Naravno, ja bih rado da je Norveška članicom Europske unije, iako to tome nije tako no već postoji jako intenzivna jaka suradnja i zanimljivo je bilo vidjeti koliko naših političkih sugovornika u Norveškoj se bavilo temom Brexita i koji su bili još začuđeni od nas što se to s Britanijom događa i i bili su iznenađeni što bi Britanija mogla ići u norveški, doći u norveški status Norveške, a i s obzirom da je Norveška prva koja kaže da je to e, smiješno i Norvežani, s obzirom na članovi Europske unije, ne mogu sudjelovati u donošenju odluka i to je nešto što, Britanci, što će Britanci izgubiti. U svakom slučaju imamo izvrsnu suradnju s Norveškom i koja surađuje sa Europskom unijom i on smatra da ukoliko Velika Britanija izađe iz eh, Europske unije treba će im bataljuni osoblja kako bi došli barem do djelića eh, između Norveške i Europske unije. Strateški gledano eh, bilo je korisno baviti se pitanjima sigurnosti i obrane iz dva ključna razloga. Kao prvo, Norveška je izravni susjed Rusije, ima jaku suradnju s Rusijom u određenim poljima kao što je ribarstvo, istraživanje i tako dalje. No s druge pak strane, svjesna je kakav je to politički entitet eh, s druge strane granice. Dakle, tu je jako zanimljiva dvosmjerna ulica kojom e, ide Norveška, dakle Norveška naravno članica NATO-a i uz to ide sve što se podrazumijeva s tim, a isto tako tu je i e, održavaju kvalitetan dijalog s Rusijom. Tu su još i neki drugi faktori koji su jako važni, no iza svih tih odnosa s Rusijom, a to smo naučili idući u Svambad, E, tu je i tema klimatskih promjena, usprkos omneš neki glupi ljudi govore, klimatske promjene se događaju i to brzo i to ima ogromne posljedice, ogromne posljedice i strateški govoreći i govoreći o pitanjima sigurnosti obrane, jer to otvara nove putove kroz Arktik koji će u skoroj budućnosti predstavljati brojne izazove ne samo za očuvanje okoliša, ali svakako, ali bit će i drugih implikacija. Rečeno nam je, na primjer, da e, veliki problem može biti utjecaj plastičnog otpada i način na koji to utječe na cijeli biološki lanac i kako se to može mjeriti Dakle, kako istraživački istraživač mogu mjeriti taj obim i utjecaj toga svega. No također je važno vidjeti suradnju i s Rusijom, ali i s Kinom u Svalbatu. Rečeno nam je da Kina tamo sudjeluje u vidu znanstvene suradnje, naravno to su važne teme za Kinu, i za Rusiju, i za sve druge, ali znamo u kojoj mjeri znanstveni istraživački rad može obuhvatiti i druge neke stvari. I to je pitanje i topljenja ledenjaka na Arktiku. Dakle, to su jako važne stvari. Važnije, no ikad, dakle, odnosi i dijalog koji Norveška može uspostaviti sa ključnim silama poput e, Kine i Rusije. Tu je još jedan razlog. Još jedan razlog e, zašto moramo dati za veliku, veliku pažnju suradnji s Norveškoj. Jer obišli smo taj e, satelitski e, kampu u Svalbadu sa antenama koje primaju informacije od, e, preko satelita i dalje ih e, procesuiraju i distribuiraju u europskim entitetima, vlastima ili privatnim poduzećima. Tu se radi doista o ne samo nevjerojatnom prizoru, nego o nevjerojatnom svijetu u kojem se provode brojna istraživanja i ulaže se velike novce u razvijanje tehnologija, to dakle rade e, norveške vlasti u suradnji s privatnim sektorom i tu je razvijena velika suradnja s Europskom unijom, s različitim agencijama poput ENISE, ESE, EMSE. To su neko spomenute, no ja vidim tu i ogromne mogućnosti da se ide znatno dalje od toga znatno mimo znanosti i civilne primjene tih istraživanja. Hvala Ana Gomeš na vašim komentarima. Da li se još netko od komentara želi javiti? Ne. Dobro. Dopustite onda još jednom da zaključimo. Ovo je bio iznimno kvalitetan posjet, jako dobro organiziran, s puno dodane vrijednosti i mislim da bismo trebali nastaviti surađivati što je bliže moguće s norveškim kolegama, s vlastima i predstavnici norveških vlasti i norveški ministar vanjskih poslova uvijek su dobro došli gosti ovdje na našem odboru AFET. Sada prelazimo na točku četvrtu. Sada ćemo razmatrati privremeno izvješće AFETA o prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2021. do 2027. Dakle, tu se radi o prvom stajalištu parlamenta o prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira koji je predstavila komisija 2.5. Tu se nadovezujemo na ranije izraženim stavovima kao što je primjena vanjskih e, financijskih instrumenata i prethodno mišljenje o višegodišnjem financijskom okviru koje je usvojeno u siječnju. Izvjestitelj je Mariće Shake, koja ne može nazočiti na našem sastanku, tako da me klub Aldea zamolio da pročitam njenu izjavu. Imamo li njenu komunikaciju? Dakle, imamo li koga iz Aldea? Ne. Evo, ovo je, dakle, njen tekst koji ću sad pročitati izvješće izvjestiteljice na za mišljenje o VFO-u s Promatrajući globalne izazove s kojima je suočena Europska unija danas od ključnog značaja razmotriti proračun kroz vanjsku politiku. Trebamo imati dovoljne financije za europsku vanjsku politiku. Istovremeno arhitektura koja je uspostavljena za raspodjelu tih fondova mora biti prikladna za ostvarenje naših ciljeva dodat, ostvariti dodanu vrijednost i zadovoljiti postojeće izazove. I potrebno je više fleksibilnosti, ali komisija nije učinila nikakve konkretne prijedloge o budućoj e, upravnoj strukturi koja će e, upravljati i rukovoditi tim rashodima. Stoga ne smijemo preemptivno donijeti odluke i dovesti u pitanje buduće pregovore o VFO-u. Europski parlament treba biti u stanju e, igrati pravu konstruktivnu ulogu i obnašati dužnost nadzora i transparentnosti. Jasni ciljevi, mehanizam evaluacije i nadzor nad ključnim rashodima e, treba biti učinkovitiji. Kao predsjedateljica radne skupine e, vanjskih e, instrumenta za financiranje Europske unije sa zadovoljstvom ću surađivati s vama o vanjskim financijama Europske unije i o konkretnom dosijelu vfo i dosijelima koje se tiču vanjskih instrumenta Europske unije. Dakle, evo, to je bio doprinos Marići iz Hake. A sada predajem riječ drugim zastupnicima koji su se prijavili, koji su na popisu. No, na popisu nema nikakvih imena. Tako da molim kolege da se očituju da li želi netko nešto reći. Gospodin Panceri, izvolite. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem eh, što ste pročitali ovo izvješće kolegice Čanke. Evo, htio bih e, samo istaknuti tri točke da uđu u zapisnik. Što se nas tiče, moraju se znatno povećati sredstva koja su namijenjena vanjskom djelovanju s ciljem da naša zajednička vanjska politika bude zaista funkcionalna u okviru Europske unije. I upravo zato u tom tekstu moramo predvidjeti nove instrumente, ali pod uvjetom da imamo stalni nadzor od strane Europskog parlamenta. S druge strane, gradna skupina o financijskim instrumentima e, koju, kojom izvjestiteljica predsjeda nema kontrolu nad provedbom tih instrumenata koji već postoje. Na drugom mjestu e, važno je imati veću fleksibilnost koja će omogućiti E, mobiliziranje više sredstava za nepredviđene situacije i također kada govorimo o fiducijarnim fondovima ovdje se usmjeravamo samo na jednu temu, a ja bih htio upozoriti na to da je Europski fond za mir e, koji se sastoji od 10,5 milijardi koji je dio općeg proračuna i kojeg je promicala Federica Mogherini prošlog e, lipnja je paradoksalno shvaćen samo da se njime pokriju svi oni troškovi na području sigurnosti i obrane. Možda bismo trebali promijeniti ime, dakle Fond za e, obranu i sigurnost, a ne više za mir. Osim toga, budući da je riječ o instrumentu koji je odvojen, zato je još važnije da se zajamči potpuni nadzor od strane Europskog parlamenta. To je sve. Hvala. Grazie, Mr. Panzeri. Hvala, gospodine Panzeri. Tko se još želi javiti za riječ? Gospođa Luzing, izvolite. Došla je, vidjela je i govorila je. Izvolite. Mikrofon. Ovo nije bilo što sam rekla namijenjeno javnosti, prema tome nisam uključila mikrofon. Dakle, gospođe Šatje, kolegice nema, ja sam pratila inače cijeli taj rad do sada i želimo je zahvaliti na njenom mišljenju i mislimo da ga možemo u velikim dijelovima podržati. Posebno tamo što, onom što je napisala gospođa Šake u točki drugoj o očuvanju našeg instrumenta za susjedstvo jeni. Također i točke treća i četvrta su za nas u redu i podržavamo ih, ali bismo u amandmanima koji po našem mišljenju e, zapravo u tim naglašavaju onu nužnu parlamentar, nužni parlamentarni nadzor, te točke želimo još više istaknuti. Ali isto tako mislimo da što se tiče izdvajanja za obrambene svrhe i za vojsku iz proračuna smatramo da to ne možemo podržati nikako i dalje. Hvala lijepo gospođo Lezing. Hvala. Javio se još Ne ukoliko ne predajem riječ gospodinu Felix Fernandez Šoru. Znam da ste tu negdje, ali ne vidim točno gdje. Tu ste. Izvolite, imate riječ. Najljepša hvala, predsjedniče. Dopustite najprije da vam se zahvalimo danas. Danas smo po prvi put ušli u parlament bez dodatnih kontrola. Dakle, ovo je prvi put da se dešava e, za nas. Dakle, hvala vam najljepša. Dakle, to se dešava i u komisiji u parlamentu. Dakle, moram vam reći da e, nam ovo uveliko olakšava rad. Što se tiče izvješća gospođe Skake, imam par komentara. Najprije želim, e, naravno, pozdraviti njezin koncizni pristup i podršci povećanju proračunskih sredstava. Ja mislim da to je jako važno za ovaj odbor i za odbor DEVE Naravno, da bismo to očuvati i e, računamo na vas kako bi se to ostvarilo. Naravno, znamo da kako će, biti, kako će se razvijati pregovori o financijskim pregovori, bit će veći pritisci na vanjski, e, europski vanjski fond i zato trebamo imati veliku razinu ambicioznosti. Kao drugo želim naglasiti činjenicu da Europski fond za razvoj, to jest e, svi rashodi za subsaharsku Afriku, Karibe i Pacifik, za njega predlažem da uđe u proračun, to je komisija predložila i samo po sebi to će uveliko povećati e, nazočnost Europske politike u vanjskoj politici i to su e, poput mjera koje su recentno donesene od strane Europskog e, vijeća. Te mjere ne bile moguće da ovaj fond nije bio uključen u proračun. Treće, što se tiče strukture, kao što ste pročitali, važno je imati strukturiranu arhitekturu koja će pomoći i politiku, ali istovremeno i omogućiti nadzor parlamenta i politički nadzor parlamenta nad odlukama koje se donose e, koje donosi komisija i želi bismo to naglasiti. Tu imamo kolegi iz Diginir, Defko, Nes, koji će kasnije se očitovati. Dakle, imamo jedan veliki instrument koji se predlaže i to ne znači da imamo samo jednu jedinstvenu politiku. Što više, e, to je samo pokazatelj toga da želimo pomoći u susjedstvu, na polju ljudskih prava i drugim dosjeima želimo jednostavno da e, omogućimo dodatnu fleksibilnost e, koja je potrebna za vanjsku politiku. Ovaj prijedlog također jača e, nadzorni okvir i što se tiče raspoloživosti i po pitanju fleksibilnosti želimo još inzistirati na tome jer fleksibilnost ne može narušiti, nanijeti štetu u našoj suradnji e, sa susjedstvom e, ili podršku ljudskih prava, što je gospođa Hake već e, naglasila u svom privremenom izvješću. Što se tiče obrambenih pitanja i tema, na to se ne mogu osvrtati jer to nije u mojoj nadležnosti. Najpša hvala. Hvala gospodine Fernandez Šor na mišljenju DigiDevko. Da li je Gospodin tu. izvolite, imate riječ u ime Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala predsjedniče. Da, evo ja bih želio dopuniti ovo što je rekao kolega iz komisije i reći par riječi. Najprije pozdravljamo nacrt izvješća. I želim se osvrnuti na točku treću o očuvanju ciljeva e, u politici susjedstva e, na polju demokracije i razvoja ljudskih prava. Vjerujemo da prijedlog komisije biti upravo to i nudi i omogućava u smislu da su iznosi za politiku susjedstva i za ljudska prava i demokraciju su uključeni, zaštićeni, dakle i, i povećani za 24 i 15% i tu su i određeni e, i tu su očuvana i pravila za e, dakle mehanizam utemeljen e, na učinkovitosti i što se tiče demokracije i ljudskih prava, tu je isto tako i e, zajamčeno dakle, da se može djelovati u odsustvu e, vlasti tu je još jedna ta točka koja se tiče upravljanja instrumentom i poziv zastupnice Shake da se razviju e, načini nadzora Europskog parlamenta nad ovim instrumentom. Mi vjerujemo da bi ovaj instrument mogao omogućiti ostvarenje šireg političkog dijaloga između komisije i parlamenta i vjerojatno bi trebalo e, uspostaviti nove načine e, vođenja dijaloga. Još par stvari. Ako postoji zabrinutost na resursi e, koji su predloženi u okviru instrumenta za e, razvoj susjedstva, odnosno da sredstva koja će biti namijenjena za migraciju i izbjeglice, da će biti prenamijenjeni, želim vam reći da instrumenti koji se bave pitanjima sigurnosti i migracije su namijenjeni tim pitanjima jer e, gdje god imamo sigurnosne i migracijske pitanja koja treba riješiti, tu imamo dodatne mjere i prijedloge u okviru Europske službe za djelovanje, inicijativu da se pokrenu e, dakle e, mirovne inicijative. A što se tiče ovoga što je zastupnik eh, Panceri rekao, imamo isto tako inicijative da se podrži afričke i druge partnere eh, u očuvanju mira eh, na njihovim na njihovom teritoriju i to je upravo način da se promovira mir i podrži dakle sposobnost naših partnera da zajamče svoju sigurnost na sveobuhvatan način. Dakle, mislimo da se ovdje radi o podršci miru, a ne samo sigurnosti. Toliko od mene, hvala. Hvala gospodine Sevregondi. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Rok za ulaganje amandmana jest 18. rujna u 11 sati, što je dan duže nego što je izvorno predloženo. U Afetu ćemo vjerojatno glasati 8. ili 9 e, listopada u nadležnom odboru u 11. mjesecu, a na plenarnoj na prvom zasjedanju u 11. mjesecu. Dakle, nema više komentara s vaše strane. Dobro. Da li je gospođa Patricija Flo na putu? Jest, dobro. ne možemo započeti sljedećom točkom dnevnog reda prije nego ona dođe. Ona je na putu, tako da predlažem da održimo kratku stanku dok ne dođe i po svem sudeći neće trebati dugo prije nego dođe.